Good morning, everyone, um, and welcome to this part of the previous budget econ meeting. Uh, we have only one um, item uh, to be dealt with. Dakle, evo imamo samo jednu točku dnevnog reda na ovom zajedničkom sastanku odbora Econ i Budget, a to je uspostava Europske funkcije za stabilizaciju ulaganja. Dakle, bez daljnjeg odlaganja započinjemo sa izvjestiteljima. Imamo otprilike 40 minuta na raspolaganju za ovu točku dnevnog reda. Ja ću predsjedavati danas. I započinjemo sa izvjestiteljicom u ime SID-a i odbora Ekompervanš BLS. Hvala gospodine predsjedatelju. Drago mi je što možemo imati razmjenu mišljenja između ova dva obora o amandmanima koji su uloženi na ovo izvješće. Ima ih više od 400. Su izvjestitelji su također e, uložili više amandmana. I ja ću objasniti kako smo Reimer Böge i ja nastojali i sami izmijeniti ovo izvješće. Dakle, to tijekom prvog eh, razmjene gledišta između izvjestitelja osjenio o prvom nacrtu izvješća i također na temelju kontakata sa komisijom i sa MMF-om. Naš pristup potvrđuje također i mišljenje SBA, a to potvrđuju i radovi u tijeku na vijeću. Dakle, smatrali smo korisnim proširiti malo prijedlog komisije. Možda ćete se sjetiti da je izvorni prijedlog komisije predlagao da na temelju klasifikacije zemalja članica prema e, kriterijima zaposlenosti ili nezaposlenosti predviđa dakle uvođenje e, jedne funkcije za stabilizaciju kako što stoji u nazivu i također e, time bi se podupirala ulaganja i mi predlažemo da se zadrži to podupiranje ulaganja, ali da se to dopuni mogućnošću intervencije i na području ponude i potražnje kada je riječ o automatskim stabilizatorima. Dakle, mi podržavamo na taj način nacionalne sustave zapošljavanja. Dakle, to je neka vrsta mehanizma reosiguranja, što naravno ne ulazi u sustave koji su već prisutni u drugim zemljama članicama koje se tiču odnosa između eh, socijalnih stranaka i eh, to smo dogovorili sa kolegom eh, Bojegom koji će dovršiti moj uvod. Mislim da je to važan prijedlog jer e, ako pratimo rasprave u vijeću, zapravo iz toga možemo i izvući neke razloge za zabrinutost. Naime, bojimo se da neki prijedlozi neće biti uzeti u obzir. Dakle, sada suočavanje sa sljedećom krizom e, ili šokom u euro području bez jednog mehanizma za stabilizaciju ne bi bilo razumno. Evo, sada neću se osvrtati na amandmane drugih kolega. Htjela sam samo reći da smo kolega BG i ja pregledali, odnosno proučili amandmane. Čine nam se neki prijedlozi dosta korisnima. No, budući da u ovom sadašnjem dijelu saziva moramo raditi na kompromisima između pučana i socijalista. Dakle, smatramo da to može predstavljati temeljna i podlogu za rad drugih kolega. Hvala i hvala što ste se držali zadanog vremena. Ja sam zaboravio spomenuti da je zadano vrijeme četiri minute za izvjestitelje. Gospodin Böge. Da, uvaženi kolege, e, polazište je bilo upravo ono što smo u veljači 2017. u, izvješću na vlastitu inicijativu u plenarno usvojili, malo kontroverzno ponekad, ali ipak smo uspjeli se uskladiti, a sad radimo temeljem e, zakonodavnog prijedloga komisije i vjerujem da svatko tko e, izrazi mišljenje o raznim instrumentima, mora također jasno imati u vidu da e, se to treba sagledati u okviru višegodišnjeg financijskog okvira koji istovremeno e, treba e, proširenje postojećih instrumenata, ali i predlaganje novih instrumenata. Svakako tim je jedan dio problema, možda manje ima veze s našim izvješćem i s našom mehanizmom e, za stabilizaciju investicija, nego više pitanjem e, cjelokupne koherentnosti, postupanja parlamenta i to je nešto što se danas mora također e, diskutirati i također o čemu smo već govorili. Kako to paše sve skupa zajedno, imamo kohezijsku politiku, SF, Imamo ruralni razvoj, kako bi oni trebali u budućnosti izgledati, gdje su nam potrebni dodatni instrumenti. naime, imamo Invest EU kao nastavak Junkerovog plana u 100 program e, e, izvješće, kolegice e, koje se uklapa također u ovo, također i u pitanje zajedničkog upravljanja ili središnjeg upravljanja, jesu li to prave mjere povezane sa europskim semestrom, te kako također postupiti sa izvješćima o kojima govorimo danas. Tu postoji puno e, glasova koje treba uzeti ozbiljno, koje kažu mi u našim, izborima, e, u našim odborima također moramo zajednički raspraviti ove instrumente kako bi cijela cijelina toga bila koherentna. Zato evo danas e, imamo i mišljenje koje u smislu izvjestitelja govori o tome. Naravno, kada razmišljamo o ovih 400 amandmana, e, više 400 amandmana, naravno da su tu zastupljena različita mišljenja i u kojoj mjeri se podopire, e, predlog komisije vodi dalje ili u jednom trenutku e, toliko amandmana da zapravo bi se mogao postati neizvediv. Znači, ako sve to sagledamo, tako izgleda situacija, ali još jednom bih e, uputio na to e, bez e, evo, ulaženja u konkretne ekspertizu i detalje da Evo, ako mišljenje Središnje banke dakle, ide u potpunosti u smislu komisije, znači Međunarodnog monetarnog fonda, uz uključivanje stručnjaka koje smo uključili onda i u E, mišljenja o inicijativom, na vlastu inicijativu i također niz stručnjaka koji su bili uključeni, njemačkih i drugih. E, ako njihovo mišljenje ide u tom smjeru, ipak treba to uzeti za ozbiljno. Naime, meni se čine da su dvije stvari tu odlučujuće što se tiče i zajedničkih e, E, amandmana koje potječu iz ovog e, mišljenja na e, vlastitu inicijativu, znači ovog osiguranja ko uplaćuje može i dobiti novac i tako dalje, zatim konvergencija i također pitanje proračuna na dulje razdoblje. Jedno važno pitanje, neke kolege imaju problema možda sa ovom formulacijom E, potpore e, investicijama i reosiguranje. Tako da ćemo još jednom pogledati članak 5. koji mi kao izvjestitelji nismo dirali i time i pitanje investicija u određenoj e, visini i ukoliko se to ne dogodi komisija mora djelovati. To je također jedan dio ovog sustava koji mi ovdje također zagovaramo. Dakle, naš je predlog na kraju da ćemo pokušati imati još jednu sjednicu izvjestitelja u sjeni još prije božićne pauze kako bismo razvili jedan paket koji se onda zapravo neće u prosincu usklađivati, nego će se imati sada rasprava u klubovima kako ćemo spojiti ovu raspravu, a onda ćemo donijeti odluku u siječnju. Uh, hvala, iskoristili ste ovu minutu koju vam je prepustila su izvjestiteljica. Evo, hvala izvjestiteljima na uvodu u ovu raspravu i sada prelazimo na izvjestitelje u stijeni. Za uh, početak predstavnik odbora budžet uh, iz SED-a, gospodin De Santos. Izvolite. Dvije minute, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao što su su izvjestitelji već rekli, ovo je doista važno izvješće i svakako se povezuje i sa predmetima kojima će se baviti i odbor i ekon i budžet. Evo, kao prvo ocjenu moram reći da se slažem sa pristupom Pervanš Beres to govoreći, moram priznati da imam neke nedoumice u vezi sa metodologijom izvješća, odnosno sa ciljevima i e, oblikom ovog izvješća. Dakle, razumijem zašto je prvaš VRS e, e, odabrala upravo ovakav pristup i sažem se s njime i razgovarali smo o tome u okviru odbora Ekon, ali moram priznati da se nalazimo pred vrlo složenim predmetom i nismo imali preduvjeta za dolaženje do ovog kompromisa u nekom razumnom roku i zbog toga je odluka odgođena do sada, što nije uobičajeni postupak. To nalaže pomno razmatranje izvješća. Ja sam i sam uložio određene amandmane u okviru svojih nadležnosti kada je riječ o području proračuna i naravno slažem se sa mnogim prijedlozima koje je dao odbor Ekon. No, kada je riječ o proračunu, uložio sam neke amandmane koji se kreću uglavnom u tri pravca. Dakle, prvo je određivanje kriterija za pristup fondu. Prema prvotnom prijedlogu. Imali smo istovremeno dva kriterija, ali smatram da bi se ta dva kriterija mogla izmjenjivati jer nemamo uvijek iste situacije i zato nam je potrebna određena fleksibilnost. Zatim e, drugi pravac tiče se kapaciteta fonda koji bi se trebao značajno povećati kako bi mogao se nositi sa stanjem i tu idemo van okvira prijedloga komisije. I zatim e, treći pravac je pitanje pristupa, dakle putem amandmana koje sam e, uložio. E, želim reći da se pristup treba odrediti za članice europodručja i za one koje će pristupiti europodručju. Dakle, to su moje amandmane kojima se nastoji poboljšati ovaj nacrt eh, s kojim se djelomično slažem. Hvala. Gospodin Santos, u ime odbora Ekon i EPP-a, gospodin Murašan. Hvala gospodine predsjedatelju, lijepo vas je vidjeti ovdje za podijem. Želim eh, istinski zahvaliti gospođi peres i gospodinu Begeu na ovom nacrtu izvješća. Riječ je o vrlo zahtjevnom predmetu Imamo tu različita mišljenja koja se razilaze i zbog toga ih, im želim zahvaliti na izradi ovog nacrta izvješća i na približavanju ovih razlika u mišljenjima. Naravno, mnogi klubovi su uložili mnogo amandmana, što vrijedi i za moj klub. Ja sam izvjestitelj u Sjeni Pučana u Ekonu i samo naš koordinator je uložio nekih dvadesetak amandmana, kao što su učinili moji kolege pa i ja. Što je nama važno? Naravno, pridržavanje pakta o stabilnosti i rastu, što je važno. Dakle, uspostava SF-a e, zahtjeva također određivanje pravih poticaja i uvjeta. Dakle, želimo instrument koji će, koji će pomoći zemljama u poteškoćama i prije i samog e, eventualnog ulaska u krizu trebamo poticati odgovarajuće ponašanje zemalja članica i pridržavanje ovog pakta. Kada je riječ e, o e, reformama i također ograničenju nezaposlenosti prije ulaska u krizu, dakle tu treba određeni oprez i osim toga zemlja prije ne smije biti u postupku viška opterećenosti proračuna. Dakle, E, zbog e, prekomjernog e, deficita. Dakle, treba zbog toga uvesti jasnu definiciju asimetričnih šokova kako bismo prepoznali zemlje koje se nalaze u asimetričnom šoku i također želimo smanjiti broj zahvaćenih zemalja na jednu trećinu jer ako je to više, onda više nije to asimetričan šok nego je to simetričan šok. I naravno, također nenaplaćene zajmove treba ograničiti i također zajam zemlji treba biti podložan dostupnosti sredstava. Kada je riječ o osiguranju ili reosiguranju za nezaposlenost, pa iskreno priznajem to moramo raspraviti na klubu jer mnogi od naših kolega su smatrali to neprihvatljivim tako da ćemo morati u klubu usvojiti zajedničko stajalište, a nakon toga i u parlamentu. I samo za kraj, ako želimo utjecati na vijeće kada je riječ o ovom važnom predmetu, želimo imati jasnu većinu u parlamentu. Kada smo usvojili mišljenje na vlastitu inicijativu, imali smo doista uzak rezultat, a sada znamo da je to ozbiljan predmet i ovo je u postupku su zakonodavstva i trebamo također utjecati na vijeće, tako da trebamo imati jasnu većinu kako bi izvjestitelji imali snažan mandat za pregovore na vijeću. Hvala vam. Hvala gospodine Morešan. I moram priznati da su vaše riječi vrlo mudre. Dakle, molim vas da se držite zadane dvije minute kako bismo mogli svi mirno i skladno razgovarati. Izvjestitelj u sjedni odbora Bađata u ime ECR-a, gospodin Krenar. Hvala predsjedniče. E, znam da su su izvjestitelji radili e, vrlo naporno, no i jučer e, također se raspravljalo o nekim dodatnim mjerama i ja sam 100% siguran da evo se još jednom nalazimo na potpuno krivom putu. znam. Dakle, ove mjere e, na sve odvraćaju od ključnog problema. Mi tvrdimo da redovito ovdje, da je euro uspješnica, da smo na pravom putu, a zapravo se svih kakvih par mjeseci stvaraju novi instrumenti za koje se govori to nam je još potrebno i to nam je još potrebno, a posebno me što u ovom kontekstu se uvijek govori o solidarnosti i to na e, zlouporabni način. Mislim, solidarnost je važna i ona postoji u Europskoj uniji i ona je dobra, no kada neka zemlja zbog strukturnih problema više nije u stanju plaćati svoje račune, više nije u stanju Eh, održavati svoj bankovni sustav u, eh, sustavu kakav treba biti, onda sam tu nešto ne štima ili recimo eh, treba regulirati vlastite odnose i naravno da svaka zemlja to treba raditi kako želi, ali svaka zemlja mora onda i nositi vlastito odgovornost i plaćati svoje račune. I ako vodimo ovakve mjere kakve se sada planiraju, onda se sada zapravo brišu granice i onda upravo neće to voditi solidarnosti, nego zapravo e, općem jamstvu, solidarnom jamstvu svih za sve, a svi čine što žele sa rezultatom da je ovaj moralni hazard zapravo nešto što se samo potiče. Ja sam e, protiv ovakvih mjera kao što je više struko rečeno između ostaloga zato što je to u potpunosti netransparentno. Ako pogledate što zapravo Europska središnja banka je već uvela od mjera. E, tu je e, politika nultih kamata zapravo još relativno transparentna, ali vidite gdje se stvari, ali što se govori o otkupu državnog duga upravo danas govorimo, kako pogledamo nekim e, novinama i sad ću završiti, da se zapravo razmišlja da se ponovno spašava talijanski bankovni sustav specijalnom mjerom. A niko na kraju na kraju ne razumije što se sve radi. Imamo e, desetine e, takvih problema i zapravo vidjet ćemo na sljedećim izborima. Nemojte se čuditi, bit će, splaćat će se račun za to. Gospodin Luke, izvolite. Hvala predsjedniče upravo je ispravno rečeno da je 14 njemačkih i francuskih e, stručnjaka reklo isto ono što je ovaj predlog, znači treba to sad pogledati u stvarnoj e, e, perspektivi, mislim ako recimo ima 600 stručnjaka u Njemačkoj za to i 600 u Francuskoj, dobro, mislim onih 1500 možda nisu tih <laughs> mišljenja od onih 14 koji su za to. Možda je to zato što su ti ljudi misle da je taj predlog krivi možda recimo. Dakle što se mene tiče zapravo već je to u korijenu krivo jer je to krivi pravni temelj na kojemu se temelji ovaj predlog. Znači, ako se ovdje radi o, pos, o pokusu, o, e, e, jednom pokušaju komisije da to utemelji na kohezijskoj politici Europske unije, a ovaj e, instrument zapravo nema nikakve veze sa kohezijskom politikom, nego ono što se predlaže je poticanje javnih investicija u zemlji koja ima visoku nezaposlenost i to zapravo ne uzima u obzir da te investicije zapravo trebaju biti uključene za poticanje regija u, loš, e, u, e, u težem položaju u toj zemlji, a to nema veze s kohezijskom politikom. Dakle, svaka zemlja eurozone e, ima pravo da ako ima visoku nezaposlenost, recimo može koristiti te kredite i to bez kamata ali Luksemburg bi onda mogao to tražiti. Ali kakve onda Luksemburg ima veze sa e, regijama u lošijem položaju Europske unije? Znači, zapravo to nije instrument za poticanje e, regije u lošijem položaju ako sve zemlje članice Europske unije mogu koristiti e, ove sredstva. Znači, evo, molim predsjednika Ekona koji nije ovdje, ali svejedno da se ovdje uzme u obzir i mišljenje pravne službe parlamenta. Ja mislim da je ovo ultraviris akt koji se ovdje priprema i treba to preispitati prije nego što uopće krenemo e, u pitanje ekonomskih mehanizama. Znači, pravno mišljenje koje treba uzeti u obzir, jer e, ja mislim da ovdje postupamo ultraviris i da u ovim uvjetima ne možemo ići na donošenje ovog akta. Hvala, 7 sekundi manje od kolege. Da, i minutu manje od izvjestitelja i pučana i socijalista, ako smijem reći. Dobro. Izvjestitelju u sjeni e, odbora za proračun gospodina Pajeta nema u ovom trenutku. Dakle, izvjestitelj u sjeni za odbor Ekon i Alde, senjor Trojmosa i Velses, Hvala vam. ću se držati zadane dvije minute. Evo, čestitam izvjestiteljima. Poštovani kolege, jučer smo u ovoj istoj prostoriji primili Marija Dragija i on je govorio također o ovoj funkciji za stabilizaciju ulaganja i rekao da je to prvi i temeljan korak za stabilizaciju europodručja. Kao što znate, liberali uvijek pokazuju zanimanje za uvjete koji predviđaju da se zemlje članice moraju držati propisa ekonomskog upravljanja o čemu smo glasovali u proteklim godinama i Mario Draghi je jučer rekao kako treba uspostaviti povjerenje između zemalja, odnosno postizanjem konvergencije i pridržavanjem propisa. Ovi koraci koje nastojimo postići na europskoj razini bilo bi, bili bi nešto što se da lakše ostvariti kada bi postojala konvergencija ali mi također trebamo obratiti pozornosti na potrebe koje su se pojavile u nekim zemljama članicama u posljednjih nekoliko godina. Dakle, ako postoji asimetrični šok, može doći do dramatičnog pada ulaganja, tako da nam trebaju instrumenti koji će to spriječiti. Naravno, klub ALDE bi podržao automatsko ulaganje, no ako je to uvjetovano recimo projektima iz područja istraživanja razvoja. Dakle, ulaganje u javni sektor bez uvjeta koji bi predvidjeli makroekonomske učinke. Dakle, ne možemo si dopustiti business as usual, dakle graditi e, zračne luke bez aviona i autoceste bez prometa. Osim toga, mnogi od nas obraćaju pozornost na pitanje automatskog reosiguranja za nezaposlenost, odnosno ovog programa koji se toga tiče i koji bi trebao pomoći zemljama koje pate od asimetričnih šokova u Uniji da e, se suoče sa krizom. Dakle, mi ćemo pratiti ovu raspravu i nas ćemo što više njoj pridonijeti. Hvala. Hvala, zeleni. E, u gospodin Sola. Zahvaljujem, evo ja ću pokušati kratko. Prije svega zahvaljujem se izvjestiteljima na odrađenom poslu. Podnijeli smo cijeli niz amandmana. Slažemo se sa obrazloženjem iz ovog predloga i također s potrebom za to. No, mislimo da bi neke stvari trebalo ipak poboljšati, pa ću spomenuti neke stvari. Prvo, veličina ove instrumenta zapravo vrlo ovako skroman iznos. Mi želimo da to bude barem 1% bdp euro europodručja, što bi bilo otprilike dvostruko onoga što su su izvjestitelji predložili u amandmanu 19. Zatim što se tiče uvjetovanosti, kondicionaliteta, mislimo da bi trebalo tu negdje ponoviti neku vrstu e, socijalnih i okolišnih e, uvjeta, a ne samo poštivanje fiskalnih propisa kao na primjer e, poštivanje e, e, ciljeva za srednjoročno razdoblje za 2020. za Europsku uniju. Zatim što se tiče ove stabilizacijskog elementa ESM-a ili prethodnika, amandmani 26 i 27 e, brišu one odredbe koje su omogućavale komplementarnost između ova dva instrumenta mi se s time istim brisanjem ne slažemo jer e, smatramo da bi ovakve odredbe mogle potencijalno u budućnosti omogućiti e, povećavanje na fleksibilan način razne e, male stabilizacijske funkcije koje se predlažu i to bi bilo komplementarno u ovom jednom idealu zajednice e, sa budućim Europskim monetarnim fondom, tako da mislimo da bi ovu interakciju ipak trebalo zadržati. Hvala. E, za ekon, gospodin Lamberts. E, hvala. Ja sam samo htio gospodinu reći da kada vi kažete da bismo to trebali gledati u svezu sa Invest EU, želim podsjetiti da Junckerov investicijski plan je, je rezultirao masivnim investicijama u zemljama kao, kod, kao u Njemačkoj gdje je investicijski kapacitet e, velik, znači imamo problem e, ciljanja, znači nije to u Belgiji ili drugdje da treba pomagati investicije, jer e, to postoji takav investicijski kapacitet, ali ako pogledate kako izgleda targeting, napravili smo simulaciju, ovo bi se, e, ovo se trebalo prije četiri godine e, deaktivirati, a još uvijek postoji potreba za investiranjem. Pa se dakle pitamo trebamo li tražiti e, istovremeno ispunjavanje dva kumulativna uvjeta, bolje možda da kažemo ne, nego bolje ciljane ili bar da isključimo zemlje članice koje imaju stopu nezaposlenosti iznad prosjeka Europske unije da ispune oba uvjeta. Što se tiče nacionalnih doprinosa, trebali bi pogledati mogućnost e, korištenja kriterija činjenicu da su ispunjeni ne uvjeti makroekonomskih neuravnoteženosti ili imamo neke zemlje članice čija je makroekonomska politika štetna za druge i stoga bismo zapravo trebali tražiti da se oni e, doprinesu jer ako je njihova politika štetna onda bi trebali e, plaćati ovaj fond koji će ispravljati negativne učine štetnih politika. I dakle, što se tiče vrsta dopustivih investicija, trebali bismo doista ciljati investicije kako bi nam mogle pomoći u borbi protiv klimatskih promjena, a ne jačati klimatske promjene. Hvala gospodina Lambert. gospodin Širdova, ne. Nitko nije ovdje. Pa... Možemo prijeći na FDD. Ne. Da, ne vidim nikoga od izvjestitelja. <laughs> nijedan Marko nije ovdje. Ni ona iz ENF-a. Znači, imam samo jedan zahtjev od strane zastupnike. Gospođa Rodriguez, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. U prvom redu da vam kažem da smatram da je rad izvjestitelja odličan i konstruktivan. Važno je da Europski parlament e, se javlja u takovim ključnim momentima e, kako se natjecati u Europskoj ekonomskoj i monetarnoj uniji. Kada želimo eh, dati odgovor na eh, asimetrične šokove, moramo uzeti u obzir da ti asimetrični šokovu se mogu eh, prevesti u pogoršanje nezaposlenosti. To je jedan od kriterija ali e, se također može identificirati sa e, pogoršanjem stope ulaganja, naročito javnih ulaganja. Mislim da i to trebamo rješavati. E, trebamo razviti instrument koji će podržavati države članice u naporima za javna ulaganja. To je važno za makroekonomsku dinamiku i rast Trebamo financirati i tranziciju na niskougljičnu pametnu e, ekonomiju. E, stoga sam e, podnijela jedan amandman u tom smislu. Pozdravljam prijedloge izvjestitelja a i, i amandmane o proračunu od gospodina Santoša. Hvala gospođo Rodriguez. E, gospodin Luke ima sada riječ. Izmo. Hvala lijepa predsjedniče. Dvije točke bih htio naglasiti. Prvo, e, primjedba gospodina Lamberca koji se tuži da sredstva iz e, Junkerova plana idu uglavnom u Njemačku, a ne u zemlje u koje bi on želio da se tamo izvrše ulaganja. To, tu moram reći da se ne može raditi o tome da sredstva e, za ulaganja imam, u određene e, zemlje. E, kolega Travoza je već o tome govorio. Imali smo mnoga ulaganja u autoceste koje nisu bile potrebne ili u nekretnine koje su poslije stajale prazne i nisu se isplatile. Glavna slaba točka ove, ovog prijedloga komisije jeste da se financiraju automatski ulaganja, a da ne znamo jesu li ta ulaganja rentabila. Nemamo nikakvog, nikakve kontrole, ne znamo radi li se o rentabilnim e, ulaganjima. E, moramo promicati ona ulaganja koja su rentabilna, učinkovita i e, privlačna. Drugo, ja sam vama ubutio pitanje, imamo vremena e, u slobodnom javljanju za riječ. Je li moguće da oba odbora kritički preispitaju pravnu osnovu za prijedlog e, komisije? Ja sam dao argumente zašto s mog stanovišta komisija nije uvažila pravnu osnovnu. Eh, ona ovdje eh, radi protiv ljudi eh, trebamo naložiti pravnoj službi da ispita pravu, pravnu osnovu kako bi moramo uvesti postupak koji to dozvoljava. Hvala. Imali ste više od četiri minute ne mogu govoriti za gospodina Rentirijelija. E, vidjet ćemo sa tajništvom proračuna da vidimo što se može učiniti. Gospodin Elman ima dvije. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih e, čestitio izvjestiteljima na konstruktivnom prijedlogu E, to nam može pomoći u izgradnji povjerenja u Europskoj uniji, povjerenja u valutu i u ekonomsku i monetarnu uniju. Svi se slažu da e, tu trebamo dopunu. Što se tiče Junkerova plana, mogu potvrditi što je rečeno. Mi, e, moramo postupati zemlja po zemlja na osnovu njihovih gospodarstava. Koja se se najviše e, okoristila e, Estonija, pa onda slijedi Portugal. A to znači da imamo instrument koji funkcionira i pomaže tim zemljama koje su imale najveće e, teškoće u pristupanju investicija za, za E, razne projekte. Ako imamo dobru mješavinu između plana koji treba stalno funkcionirati od 22. do 27. zajedno s instrumentom za financijsku stabilnost. To su dopunski prijedlozi prema. Hvala lijepa gospodine Fernandez. Željeli bismo sada čuti e, komisiju. Imate riječ. Dvije minute, izvolite. Hvala predsjedatelju. Cijenimo e, rad e, odbora Ekon i odbora za proračune. Taj je rad došao u pravo vrijeme. Na našem prijedlogu su, je to vrlo korisno mm, za proračun za europodručje. E, naš prijedlog će biti poboljšan prijedlozima Europskog parlamenta. Bolje će funkcionirati. Ova funkcija stabilizacije će biti vrlo važan stup u euro proračunu za europodručje. E, cijenimo napore e, izvjestitelja. Druga stvar, trebamo se sjetiti da se naš prijedlog fokusira na jednom brzom sustavu e, kako bi se usporilo pogoršanje ekonomske situacije u nekim zemljama. To su ciljevi za prihvatljiva ulaganja Eh, je od osnovne važnosti za ovaj mehanizam. Podržavamo izvjestitelje u njihovim argumentima. Eh, kriterij prihvatljivost za eh, izdatke, za rashode mora biti što transparentni. Trebali bismo izbjegavati prevelike specifikacije ulaganja. To nije funkcija mehanizma E, trebamo pomoći zemljama koje se nalaze u teškoćama, zajmovima. E, e, zabilježili smo također interes za proširenje područja primjene ovog mehanizma. Komisija će naravno E, raditi proaktivno na tom području. Ako se ta želja potvrdi od strane parlamenta i država članica, neke države članice su već izrazile podršku da rade u tom smjeru. Stoga su amandmani i izvjestitelja tehnički dobri. E, proširenje mehanizma i na javna ulaganja. Hvala. Hvala lijepa kako bismo sve saželi su izvjestitelji. Gospodin Böge, hvala lijepa kolege na vašim primjedbama i na vašim kritičkim primjedbama. Htio bih citirati dvije rečenice od jednog prijedloga o arhitekturi proračuna europodručja ministri financija Njemačke i Francuske. Što se tiče pravne osnove, oni i također imaju neke primjene, e, kažu da pravna osnova za ovaj e, instrument može biti članak 175 i 182 i e, 173 i e, 136. E, slažem se, trebamo pogledati pravnu osnovu, o tome nema rasprave moramo dobiti pojašnjenja. Moramo imati dobru pravnu osnovu za ovu. Kako bismo dobili podršku zemalja članica. To je prva stvar. Druga stvar koju bih želio naglasiti predsjedniče. Na kraju ova dva ministra kažu da e, proračun europodručja mora biti odrađen E, šef, od strane šefova e, država članica. Evo, toliko o našoj e, ideji prihoda koji se uključuju u proračune europodručja. Ali ovi ministri Francuske i Njemačke govore o šefovima država članica. E, to nam pokazuje da moramo biti jako odlučni da načemo pravi format i e, da moramo naći jasnu većinu da to ne izmakne e, kontroli Europskog parlamenta. gospođa Bereš ima dvije minute. Ja ću malo dulje govoriti ako mi dozvolite ovo što je rekao Heimer Böge, e, e, parlament mora e, nositi svoju odgovornost. Mi smo odgovorni za proračun Europske unije, stoga ova dva odbora surađuju. Mm, mm, mm, Ako želimo E, raspravu u vijeću. Mislim da nam je u interesu da se složimo e, o ovoj pravnoj inicijativi Europske komisije. Mm, e, gospodin Mursonu, što se tiče definicije, što je asimetričan šok? Nisam znanstvenica ni ekonomistica. Mislim da je to plodna rasprava Možemo o tome držati i seminare. E, trećina država članica e, je pogođena tim šokonom. recimo. E, recimo Italija ili neka država europodručja, ona ima asimetričan šok. A ako Italijani prave greške, onda je cijela eurozona pogođena time. E, e, glavni razlog zbog e, čega nas brinu ti šokovi, ako ga ne riješimo, onda on postaje simetričan jer se ta zaraza širi. Zahvaljujem na, načinom na koji ste nam podsjetili na raspravu sa Reimerom Bögeom. To to je nešto na čemu možemo nadograđivati. U vašem klubu ste imali raspravu o naknadi za um, štrajkanje. U, u prvom izvještaju o proračunu eurozone tu uh, na toj smo se stvari zaustavili naknada za štrajkanje. Mislim tu smo e, napravili veliki korak naprijed. Tu imamo e, e, mislim da imamo osnovu za jedan fond koji će ići mnogo dalje od naknada za, štrajk. Pravna osnova, osnova dodat tome, ako pogledate e, ono što je rekao Delor kad smo prešli na euro, e, on je rekao da kohezijska politika mora e, osigurati konvergenciju eurozone. To nismo nikad napravili. I sada vidimo posljedice toga. Stoga je sada krajnje vrijeme da riješimo pitanje kohezije još e, e, samo trenutak. E, zahvaljujem gospodinu Tremozi na podršci. Čuli smo Marija Dragija koji podržava prijedlog komisije, što je vrlo važno. Filip Lambert, mislim da nije više ovdje, zahvaljujem mu na podršci za načelo našeg pristupa primjećujem da u 2014. naknada za nezaposlenosti je bila 200 milijardi eura raspodijeljena po cijeloj e, Europskoj uniji. E, mi smo ovdje e, u jednoj situaciji kad možemo osigurati stabilizaciju. Što se tiče ciljanih ulaganja, zbog, u, za sprečavanje klimatskih promjena. Mislim da možemo ići u jednu klimu koja će biti e, povoljnija za klimatsku tranziciju. Mislim da su vrlo pozitivni predlozi zelenih u tom smislu. E, Ispričava se što sam predugo govorila. Ovo zaključuje četvrtu točku naše zajedničke rasprave. Imamo li išta podrazno? To je točka pet. Podsjećam vas međutim za, za eh, izvjestitelji u sjeni i ASF eh, to je odgođeno na 12. prosinca u Strasburu. sa 3. prosinca. Sastajemo se opet u ponedjeljak 3. sljedećeg mjeseca u Briselu. Hvala vam lijepa.